Good afternoon, colleagues, and welcome back to our committee. Before we uh, settle down to business, I... Dragi kolege, dobrodošli ponovno na ovaj sastanak. Želim pozdraviti izaslanstvo iz Somalije koje nam koje će biti sa nama danas poslije podne. Um, delegation are visiting Brussels this week in order to... Oni su u posjetu u Briselu e, kako bi promovirali Somaliju. Members in the course of their visits. Delegation is, is I Somaliland. A imamo ministra, ministra vanjskih poslova koji je tu sa ministrom za planiranje i razvoj. Imamo specijalnog e, predstavnika za razvoj i predstavnike koji su ovdje u Briselu, gospodin Muhamed Duha i u ime našeg odbora želim vas sve pozdraviti i zaželiti vam dobrodošlicu na današnji sastanak. Mi ćemo sada imati raspravu o Europskoj investicijskoj banci i vidjeti na koji način se kroz intervencije Europske investicijske banke može pomoći zemljama u razvoju. Naravno, E, možete ostati sa nama i sigurna sam da će naši zastupnici biti sretni susresti se sa vama u Briselu. Hvala vam još jednom što ste došli. Dakle, možete ili ostati cijelo vrijeme sa nama ili nas napustiti u određenom trenutku za vrijeme sastanka. A sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda, to je točka broj 8. Radi se o glavnim aktivnostima Europske investicijske banke s naglaskom na 11. Europski razvojni fond i financijsku omotnicu. E, sada ćemo imati priliku razmijeniti mišljenja sa gospodinom Pimom Van e, Balekom, podpredsjednikom Europske investicijske banke. Vrlo dobro znamo da Europska investicijska banka već godinama radi na ulaganju u zemlja AKP. E, u posljednjem, u 11. ERF-u smo uložili 500 milijuna milijuna eura za poseban fond koji se naziva Impact Financing Envelope i koji se koristi naročito u e, osjetljivim zemljama, a ciljna grupa su upravo osjetljive e, skupine kao na primjer e, žene. E, mi ćemo imati raspravu u ovom odboru i vidjeti na koji način ćemo koristiti investicije u narednih nekoliko godina. Jutro smo imali raspravu sa predstavnikom OECD-a, sa predsjednikom DAKA, gospodinom Solheimom i imamo tri izvješća koja su relevantna za ovaj vaš rad. Prvo izvješće je o financiranju e, razvoja, drugo drugo izvješće se tiče oporezivanja, a treće se tiče o e, razvoju privatnog sektora i kao što znate sva te tri teme se tiču vašeg posla u Europskoj investicijskoj banki. Tako da nam, banci, tako da nam je jako drago što ste danas sa nama E, imamo mnogo novih zastupnika Europskog e, parlamenta, tako da možda možete na početku reći nešto više o e, samoj Europskoj investicijskoj banci, a nakon toga se usredotočiti na ono što zaista radite. Hvala vam najljepša, hvala što ste me pozvali na sastanak ovog odbora. Veliko zadovoljstvo je biti ovdje sa vama, kao što je i rečeno, ja sam podpredsjednik Europske investicijske banke zadužen za pozemljivanje izvan Europske unije, to je dio mog e, posla, naročito za zemlja AKP, e, za Južnu Afriku i Tursku i e, pozemljivanje izvan Europske unije je u mojoj nadležnosti kao i nadležnosti mojih kolega i ja ću govoriti i o tim ulaganjima za vrijeme mog kratkog uvodnog izlaganja. Nadam se da ćemo imati priliku razgovarati o nekim posebnim temama, naročito za vrijeme e, postavljanja pitanja i u odgovorima koje ću vam dati na ta pitanja. Najprije nekoliko riječi o Europskoj investicijskoj banci. Mi smo Europska banka, to je jedina financijska institucija koja ima pravnu obvezu financirati europsku politiku. E, mi, mi e, smo utemeljeni na ugovoru iz Rima i u vlasništvu smo 28 država članica u, i u većini slučajeva e, u našem naši dioničari su zapravo ministri financija. Mi smo najveći ča, institucija za pozemljivanje u svijetu i imamo otprilike 70 e, milijardi godišnje e, e, in 2014 Uh, uh, iznose kreditiranja, a prošle godine je 76 milijardi. Otprilike 90% naših pozemljivanja se obavlja unutar Europske unije, iako uh, smo uložili otprilike 7 milijardi eura i izvan Europske unije i to predstavlja značajnu sumu novca. Mi taj novac ulažemo izvan Europske unije već više od 50 godina u našem svakodnevnom e, radu. Usko surađujemo sa Europskom komisijom, naravno službom za e, vanjsko djelovanje i nadamo se da ćemo i sa vama intenzivirati suradnju, sa vama zastupnicima Europskog parlamenta za vrijeme ovog novog e, mandata, odnosno narednih pet godina kako bismo što je bolje mogući podupirali europske politike. Što se tiče Eh, našeg eh, mandata on se uglavnom eh, primjenjuje na financiranje izvan Europske unije. Mi smo financijska institucija što znači da želimo financirati financijski održive i tehnički dobre projekte koji e, imaju dodatnu vrijednost. To su projekti koji moraju svi ispuniti veoma stroge kriterije i moraju biti u skladu sa svim zakonodavnim e, zahtjevima, odnosno odredbama koje postoje u Europskoj uniji i o kojima i vi raspravljate u ovom domu. Za vrijeme naših e, djelatnosti ovisimo o našim partnerskim zemljama za identificiranje projekata koji E, imaju značajan utjecaj na razvoj. Isto tako ovisimo o investicijskoj klimi u zemlji u kojoj želimo ulagati, što znači da nam je bitno da postoji dobro upravljanje vladavina prava kako bismo mogli pronaći e, dobre partnere. Isto tako morate znati da e, Europska investicijska banka nikada ne financira projekte u iznosu od 100%. To uvijek iznosi otprilike 50% E, što znači da moramo pronaći partnera koji bi bio zainteresiran surađivati sa nama na određenom projektu i finan, sufinancirati ga. I ukoliko postoji zaista dobro investicijsko okruženje u zemlji, e, onda je e, nama lakše i raditi u toj zemlji. Također, mi surađujemo sa drugim financijskim institucijama na svijetu. Mi smo mi se nalazimo inače na platovu Kirchberg u Luksemburgu, Dakle, nismo prisutni svugdje na svijetu, ali surađujemo sa e, drugim institucijama, financijskim institucijama e, i ovisimo zapravo o dobroj suradnji s tim institucijama koje su e, uspostavljene na svjetskoj razini ili su to institucije koje se nalaze u nekim od afričkih zemalja. E, mi e, podržavamo e, gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta i mjerimo rezultat naših projekata i u financijskim i u nefinancijskim okvirima kroz takozvani okvir za mjerenje rezultata i o tome sam ja govorio već 2012. godine. Naš prioritet je razvoj privatnog sektora Jasno je da e, postoje izazovi na svijetu koje se ne može oduprijeti samo javni sektor, što znači da moramo raditi na razvoju privatnog sektora i to je također u skladu sa Europskom agendom za e, promjene. E, mi vrlo dobro znamo da razvoj privatnog sektora može dovesti do smanjenja siromaštva i to je rečeno u komunikaciji komisije o razvoju privatnog sektora. Pretpostavljam da su zastupnici ovog odbora privrženi razvoju privatnog sektora i investicijama e, privatnog sektora. Kao što svi znate, male i srednje poduzeća su motor za gospodarstvo i mi e, smatramo da trebamo pomoći malim i srednjim poduzećima pristup financijama kroz fondove koje E, odobravamo lokalnim e, bankama i istovremeno radimo na razvoju lokalnih financijskih tržišta. Na taj način možemo stvoriti e, radna mjesta i raditi na razvoju gospodarskog gospodarstva. I ako ste pročitali pregled Međunarodne organizacije za rad o zapošljavanju i socijalnim aspektima iz 2015. godine, E, to je objavljeno ovog tjedna, e, situacija sa zapošljavanjem mladih i žena se pogoršala usprkos e, velikom gospodarskom rastu u određenim zemljama u razvoju i to je razlog zbog kojeg moramo povećati ulaganje u ovom sektoru. Mi smo, na primjer, primijenili, proveli regionalni projekt u Africi koji u partnerstvu sa lokalnim e, bankama. Radi se o instrumentu za financiranje privatnih e, poduzeća. To je e, projekt koji je omogućio dospjeće zajmova E, na deset e, godina, do 10 godina. Kroz ovaj instrument e, mi možemo odobriti sredstva ili u lokalnoj valuti ili u američkim dolarima, što štiti krajnjeg korisnika od bilo kakve vrste fluktuacija i mi financiramo razno razne projekte kroz zajmove i podzajmove eh, za mala i srednja poduzeća i na taj način doprinosimo razvoju eh, socijalnog i zdravstvenog eh, sektora koji su povezani sa stvaranjem novih radnih mjesta i poboljšanjem gospodarskog rasta. I mi vrlo dobro znamo da ovdje moramo govoriti o mikrofinanciranim operacijama i operacijama za mala i srednja poduzeća i tu e, govorimo o ulaganjima od 2000 e, američkih dolara, što znači da zaista pokušavamo pomoći onim najmanjim poduzećima. Ali kako bi e, poduzeća poslovala, ona trebaju i dobru infrastrukturu, te stoga mi radimo i na ovim projektima. Velik broj našeg portfelja je namijenjen razvoju infrastrukture, bilo da se radi o transportu, energiji, telekomunikacijama, eh, vodi ili eh, eh, sanitarnoj infrastrukturi. I mi smo uspjeli također uzeti u obzir sva znanja naših stručnjaka u ovim područjima promoviramo niskougljični promet, infrastrukturu, otpornu na klimatske promjene i e, promoviramo obnovljive izvore energije kao i učinkovitost e, energije. E, naš poslovni model se temelji na projektima za financiranje i ulaganje i ono što radimo u izvan Europske unije liči i na ono što radimo u EU. Europskoj uniji. Kao što smo rekli, mi financiramo do 50% e, ukupnog troška projekta i e, istovremeno mobiliziramo druge fondove, bilo da se radi o privatnim ili javnim fondovima, kako bi projekti mogli zaista biti realizirani. Mi pružamo i stručnu pomoć, e, pružamo zajmove sa dužim dospjećem i na taj način pomažemo E, malim i srednjim poduzećima. Sve ove prednosti naravno se e, cijene od strane naših korisnika čak i više nego konkurentna cijena naših zajmova. E, mi imamo trostruki A kao rating, dosta smo konkurentni na tržištu, mi smo zaduženi za financiranje banaka i nadamo se da će naš poslovni model ostati neizmjenjen jer e, naše financiranje je e, takvo da zapravo e, krajnju prednost trebamo ostaviti na raspolaganju krajnjem korisniku. Također imamo instrument za kombiniranje fondova, što znači da zemljama u, sa E, niskim prihodom želimo omogućiti realiziranje održivih projekata. To je, to je jedan od bitnih aspekata Junkerovog e, plana, odnosno prebacujemo se sa e, davanje bespovratnih sredstava na aktivnost e, pozajmljivanja i jamstava i to je ono što radimo i u Europskoj uniji i izvan Europske unije i e, to je ono za što se bori dosta država članica kroz njihove razvojne politike. E, navest ću nekoliko primjera onog čime se mi bavimo, na primjer e, vjetrenjače kod jezera Turkana, vjetrenjače koje proizvode 310 megavata struje i to je najveći projekt elektro vjetrenjača e, u e, Africi, a istovremeno je to najveća privatna investicija u povijesti Kenije. Ukupna, e, ukupni trošak ovog projekta iznosi 625 milijuna eura. Banka je pozajmila 200 milijuna eura, a 25 milijuna eura je dobiveno iz Trust Funda za infrastrukturu Afrike u suradnji sa Europskom unijom i ovo kombiniranje europskih e, bespovratnih sredstava i pozajmice e, Europske investicijske banke je omogućilo realiziranje ovog e, projekta i nadamo se da će biti taj projekt završen i da će biti u funkciji početkom 2017. godine. Ispričavam se, moj govor nije tako dug, ali bih ipak htio imati e, priliku govoriti i o nekim e, humanitarnim aspektima našeg ulaganja, na primjer vezano uz e, izbijanje epidemije ebole u Africi. Europska investicijska banka nije e, humanitarna e, institucija, ali budući da se radi o Europskoj banci, mi se ipak e, zalažemo za pomoć toj regiji na taj način što pružamo pomoć. Krajem 2014. godine potpisali smo ugovor o zajmu od 60 milijuna eura kako bismo modernizirali hidroelektranu u Gvineji koja će pružiti mogućnost stanovnicima E, da imaju pristup e, energiji i e, Isto tako smo potpisali i projekt u listopadu za sufinanciranje moderniziranja zračne luke u Liberiji. Imamo i investiciju od 50 milijuna eura za ubrzanje i ubrzanje traženja E, novog cjepiva i imamo projekt od 75 milijuna eura u e, obali Bjelokosti, Liberiji, Sjere, Leone i Gvineju, Gvineji vezano uz projekt o međupovezanosti e, i integriranja tržišta električne energije. Imamo isto tako i projekt E, distribucije vode u e, Kabali, u Maliju i nekoliko drugih e, operacija i mikrofinanciranja kako bismo pružili i financijsku i tehničku pomoć. Dakle, mi pokušavamo na svaki mogući način boriti se protiv ove strašne bolesti uz suradnju sa Europskom službom za vanjsko djelovanje, u suradnju sa Europskom komisijom i sa svjetskom e, organizacijom za zdravlje. Dakle, mi pokušavamo zaista e, doprinijeti e, razvoju projekata koje financiramo i kroz instrument za kombiniranje E, financiranja pokušavamo pružiti pomoć e, većem broju e, korisnika i na taj način povećati utjecaj našeg financiranja. Kao što sam rekao, kao što smo rekli malo čas, imamo omotnicu od 500 milijuna eura o kojoj smo se dogovorili prošle godine koja će nam omogućiti da financiramo visokorizične projekte, ali koji su veoma značajni projekti i e, radi se o projektima koji će imati kao ciljnu e, skupinu e, na primjer zapošljavanje žene, zapošljavanje žena, sigurnost opskrbe hranom i oporavak perioda u kojima su bili prije sukobi. Imamo tako nove star projekt kojim namjeravamo omogućiti ljudima sa niskim prihodima da zadovolje osnovne potrebe. Na taj način e, ćemo ispuniti cilj borbe protiv e, siromaštva i radit ćemo na prioritetnim sektorima kao što su na primjer obrazovanje, e, zdravstvena njega i razvoj poljoprivrede. Isto tako radimo na financiranju malih i srednjih poduzeća kao i mikro poduzeća i promoviramo uključiv i uravnotežen gospodarski rast i na kraju E, imamo instrumente za e, financiranje e, AKP zemalja koji imaju za cilj pomoći svim onim domaćinstvima koje imaju mala primanja i koja su zapravo zbog toga isključeni iz samog sektora financiranja i E, očekujemo da ćemo e, moći pomoći e, više od 128 tisuća korisnika koje će uglavnom biti žene. 2015. godine smo uspjeli, smo, namjeravamo ispuniti ciljeve za održiv rast i istovremeno želimo se nastaviti boriti protiv siromaštva. Sve su to međusobno povezani ciljevi, e, radi se o razvoju financiranja, energije, tehnologije, održive potrošnje i proizvodnje. Također se e, ćemo raditi na ispunjavanju novih ciljeva vezanih uz financiranje e, i to kroz konkretne razvojne projekte. Radujemo se unaprijed što ćemo moći sudjelovati u održivom razvoju i u realiziranju e, projekata koje možemo realizirati uz tjesnu suradnju sa vijećem, komisijom, ali isto tako i sa Europskim parlamentom. Hvala vam što ste me saslušali, a sada sam vam na raspolaganju ukoliko imate bilo kakvih pitanja. Hvala. Okay, Prvi ima riječ gospodin Nojza, a, a onda sljedeći govornici kako su se redom javljali. Hvala vam lijepa. Na vašem uvodnom izlaganju. Glavni prioriteti Europske investicijske banke su svakako elementi oko kojih se svi slažemo. Ulaganje u privatni sektor mislim da je ono što svi želimo, više ili manje. I mislim da je tu Europska investicijska banka na pravom putu. Imam jedno pitanje koje se možda ne uklapa u običajna pitanja koja čujemo ovdje, ali proizlazi iz praktičkih iskustava. Više puta na godinu razgovaramo sa prijateljima iz zemalja AKP-a i oni nas pitaju kako se može konkretno doći do novca, odnosno u kojoj fazi procesa vi intervenirate. Kako praktično funkcionira razrada projekta kada imamo recimo vladu ili parlament jedne zemlje koja kaže želimo ulagati u obnovljive energije. Postoji li politička volja za to? Ako se to utvrdi, onda tu intervenira komisija kao subjekt, e, da li intervenirate vi i kojim to redoslijedom ide. Bilo bi vrlo korisno kada bismo mogli dati vrlo konkretan odgovor kolegama iz zemalja AKP-a koji napostavljaju ovakva pitanja. Bilo bi lijepo im pomoći Naravno, možemo se uvijek obratiti vama, izravan kontakt je uvijek koristan. I zatim zanima me još jedna informacija koja se odnosi na cjelokupna ulaganja. Dakle, 90% ulaganja odlazi u EU, a 10% u zemlje u razvoju. Kada je riječ o količini uloženih sredstava, namjeravate li možda povisiti ovaj udio zemalja u razvoju u cjelokupnom e, volumenu. Evo, mislim da imamo dovoljno vremena za sva pitanja. Sljedeća ima riječ e, gospođa Vasera. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala gospodine Mambalek što ste danas došli k nama. E, ne znam, šuje li me gospodin Evo samo da namjestimo odgovarajući kanal za prijevod. E, hvala još jednom što ste danas došli k nama i što ste nam predstavili Europsku investicijsku banku i neke podatke o njoj. Drago nam je što u tako složenim vremenima kada se nosimo s tolikim izazovima, imamo tako stručnog e, sugovornika i drago mi je također e, što u ovim e, teškim vremenima imamo i ocenu trostrukova. No, zanima me sljedeće. Europska investicijska banka podupire izvedive funkcionalne projekte uz savjetovanje također lokalnih aktera. Mene zanima kako možemo povećati dodanu vrijednost odobrenih projekata. Imam e, pitanje o jednom konkretnom projektu iz moje zemlje Španjolske koji je financiran u mjeri od 50% kao što je slučaj sa svim ostalim projektima i to u iznosu od 800 milijuna eura. Projekt nosi naziv Ciudad de Cremona. Već osam godina e, učenici e, polaze tu školu koja je od E, predgotovljenih elemenata i to predstavlja opasnost za cijelu zajednicu, ne samo za učenike i nastojalo se izgraditi tu cijelu školsku infrastrukturu, jedno nažalost to nije uspjelo, škola nije dovršena, niti se našla na popisu projekata koji je odobren ove godine u zajednici, nisu obrazložili već snesene troškove, niti su obrazložili način provedbe projekta. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Ako imamo jedno ovako ulaganje u jednu zemlju članicu koja je značajno od 800 milijuna eura, Europska investicijska banka koja financira projekt, kako ocjenjuje takav projekt? Naime, imamo još uvijek učenika koji idu u montažne škole. Komisija nam je u lipnju rekla da Europska investicijska banka proučava mm, program zajednice Valencija mm, u u ovom slučaju. Dakle, kakav je ishod vaše analize i koja je odgovornost lokalnih vlasti za ovo kašnjenje u radovima? Ja sam predstavnica španjolskih državljana, španjolskih građana i mi cijenimo uvažavamo europske institucije i htjeli bismo da one budu prisutnije i da pozovu odgovorne na red. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Deba. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodine potpredsjedniče. Imali smo e, vrlo korisnu razinu gledišta jučer. Mene zanima jedno, kako potičete neke od zemalja u razvoju da se obrate uslužnom e, sektoru, umjesto da, dakle, da odmah pređu na uslužni sektor, na tercijarni sektor, umjesto da prolaze kroz cjelokupni razvoj od industrijskog, e, od primarnog do sekundarnog sektora. Dakle, e, moraju proći kroz sve te faze. I naravno bez struje nije ništa moguće. I onda, naravno, kada se razrađuje mreža, postoje različite oblici financiranja. I Mene zanima je li moguće financirati projekte iz e, opskrbe strujom e, u kojima sudjeluju privatni akteri koji će onda to kasnije prepustiti e, javnom sektoru i mm, u tom slučaju neće morati ovisiti o mm, Svjetskoj banci ili o drugim financijerima. No, Naravno, kada mi e, investiramo u takve projekte, oni moraju biti u skladu sa zaštitom e, okoliša. I zapravo koliko toga, koliko takvih projekata koji se financiraju i e, na poseban način mi doista financiramo. Evo, možemo još primiti nekoliko pitanja ili ćemo dati gospodinu Babalekama mogućnost odgovori. Evo, da odgovorim na pitanje gospodina Noizara. E, dopustite mi da opišem kako izgleda projektni ciklus. Prvo, e, razgovaramo o našem programu sa dionicima a i sa vama razmatramo naše prioritete za sljedećih e, sedam godina ili sljedećih nekoliko godina. Za sljedeće programsko razdoblje smo i razmatrali vanjski mandat i znači to je rezultat e, svega o čemu se razgovaralo između europskih e, dionika, ali isto tako i između europskih institucija. Nakon što nastojimo usporediti naše ciljeve sa ciljevima zemalja koje provode projekte, onda dolazi do faze odabira projekata. Jučer se nas pitali kako mi odabiremo projekte. I to je dosta prirodan proces. Mi nismo veliki igrač u sektoru razvoja. Mi zajamo jednu milijardu eura godišnje za Južnu Afriku i zemlje AKP-a i e, milijardu, milijardu i dvijesto milijuna u zemlje ALA, dakle e, ovisimo o drugim partnerima na tržištu u tom smislu i vrlo često nam se obraća i ISU i Svjetska banka i ako smo zainteresirani za e, sudjelovanje u čitavom projektu, onda mi to i učinimo. i mm, razmotrimo sve elemente projekta i damo naš odgovor nakon e, potpisivanja ugovora. Obraćamo se vladi dotačne, e, dotične zemlje i nadležnim ministrima. Dakle, to je dosta prirodan proces i način poslovanja. Osim toga, e, svako ulaganje treba odobriti i dotična zemlja u kojoj se projekt provodi. Mi nikad ne financiramo autoceste ako to zemlja ne želi, ali projekt moraju odobriti i europske institucije, odnosno komisija. To je dosta prirodan proces. Kada je riječ o momiru miru 90%, 10%, Dozvolite mi da budem iskren. Naravno znam s obzirom na Junkerov plan i na povećanje kapitalizacije prije eh, tri godine eh, su europski šefovi država i vlada odlučili se više usredotočiti na ulaganja unutar Europe. No, s obzirom eh, na nova tržišta u nastanku izvan Europe, mislim da ako pomognemo europskoj industriji da bude prisutna u Africi i drugdje, onda ćemo time pomoći europskom gospodarstvu. Nije sve crno-bijelo. U tom smislu mislim da još nije trenutak da se to preustroji, ali ipak mislim da će nestati ta razlika između ulaganja unutar Europske unije i van Europske unije, jer se to međusobno dopunjava. I također unutar same banke smo već poduzeli preustroj, što znači da imamo sada jedan operativan odjel koji nadzire sve operacije koje mi provodimo, dakle nema razlike između e, odobravanja zajmova unutar Europske unije i van Europske unije i zapravo to je cijela logika koja stoji iza cijelog tog procesa. I osim toga, rekao sam da ulažemo 7 do 8 milijardi u treće zemlje, 1 milijardu u zemlje AKPA i milijardu 200 milijuna u zemlje Latinske Amerike. I naravno, većina sredstava odlazi u, u zemlje politike susjedstva i to treba promatrati iz tog stajališta. E, kada je riječ o projektu izgradnje škole u Valenciji, pa ponekada se ljudi pitaju tko vas nadzire. Nas nadzire u 29 parlamenta, Europski parlament i 28 nacionalnih parlamenta. Nadzire nas komisija putem Olafa, i također imamo i naše unutarnje revizije ili druge mehanizme pridržavanja propisa koji nas e, prate. E, kad e, je riječ o ovom konkretnom projektu, ne znam što se tu dogodilo, ja nisam odgovoran za naše projekte u Španjolskoj, ali obavijestit ću naše španjolske kolege o tome i dostavit ću vam konkretan odgovor na vaše pitanje, zato jer u ovom trenutku doista ne znam, ali pobrinut ću se dati vam odgovor na vaše konkretno pitanje. Mi zapravo ne financiramo projekat e, izgradnje jedne jedine škole, nego mi djelujemo putem globalnih zajmova. Dakle, to su programi ulaganja vlasti u Valenciji za preuređenje recimo stotinjak škola u iznosu od 100 milijuna eura i to se isplaćuje ne u jednoj rati nego postupno uz napredovanje projekta ne znam e, je li u ovom slučaju nešto pošlo po zlu i onda je možda došlo do obustave isplata. No, zamolit ću španjolske kolege da mi razjasne ovo konkretno laganje, onda ću vam dostaviti odgovor. Naravno da je došlo do pomaka sa infrastrukture na mikrofinanciranje malih i srednjih poduzeća jer e, situacija sa nezaposlenošću recimo u subsaharskoj Africi je doista loša i to naši dionici prepoznaju. Ne, nemoguće je potaknuti rast gospodarstva bez odgovarajuće infrastrukture ili bez odgovarajuće opskrbe strujem. 80%, ljudi, 80 ljudi u, u subsaharskoj Africi nema pristupa opskrbi strujom, a to je jedan od naših prioriteta, omogućiti im to i tek onda ćemo moći potaknuti gospodarski rast. Kada je riječ o infrastrukturi, Imamo vrlo uspješne zaklade za izgradnju infrastrukture u Africi što je uspostavljeno uz e, pomoć Europske komisije i kroz e, instrumente za e, E, ulaganje iz više izvora ulažemo u procese elektrifikacije i e, projekte vodoopskrbe. I to se provodi u nizu zemalja u kojima smo prisutni, u kojima poslujemo i to je također i prepoznato. U redu. Još se dvoje zastupnika javilo za riječ. Javlja li se još tko? Gospodin Zeler ima riječ. Hvala lijepa. Želim se ponovno svrnuti na vašu prisutnost u zemljama u razvoju. Na početku ste rekli da ulažete u projekte koji imaju dodatnu vrijednost, što je logično jer ste vi ipak banka. No, smatrate li da ta dodatna vrijednost postoji i kada se suzbija siromaštvo i ulaže se u suzbijanje siromaštva? Postoje naime projekti kojima je namjera boriti se protiv siromaštva u tim najmanje razvijenim zemljama. Jeste li vi prisutni u tom sektoru i kako ocjenjujete te projekte i kako ih provjeravate? Zatim, imam još jedno pitanje. Druženo odgovorno poslovanje i financiranje zapravo nije pravno obvezujuće. Sukladno ugovorima Europska investicijska banka djeluje e, samo tamo gdje postoje za to pravno obvezujući uvjeti, ili je tako? I zatim, e, kada imamo slučajeve porazne utaje, kao što se govorilo jutros, i ulazili to također u vaša razmatranja kada ostvarujete tu suradnju sa određenim partnerima, ako je recimo došlo do izbjegavanja plaćanja poreza ili utaje poreza? Gospodin Celer, onda gospodin Štir. Hvala gospodine vam Belekom na vašem uvodnom izlaganju. E, mi smo sa odborom za proračun razmotrili izvješće revizorskog suda o raznim projektima upravo u zemljama Afrike, a to su projekti koje vi financirate i mogu vam reći da je u svom izvješću revizorski sud kada je riječ o sadržaju i odabiru projekata dao vrlo pozitivnu ocjenu, no mi podsjećamo naravno da revizorski sud eh, ne bi bio revizorski sud kad ne bi iznio i neke kritike i oni su uputili svoje kritike tehničkim detaljima i to su bile upućene više komisije nego banci, no više je ljudi reklo, a i vi ste to rekli, da ste vi banka koja financira ukupne projekte, čitav niz projekata i naravno da eh, zbog toga očekujete i određeni povrat na ulaganje. I to su projekti uglavnom u tim zemljama koje imaju pozitivan e, gospodarski rast i koje daju javstva da će se ti zajmovi vratiti banci, naravno u što većoj mjeri, koliko god je to moguće. I time smo svi, svi zadovoljni. Onda dovezujem se na pitanje gospođa Holbrook. E, postoje, međutim, i zemlje koje nemaju takve mogućnosti, no trebaju im e, suradnja i pomoć u razvoju. I ne bili smo mogli možda iznaći neki instrument kako bismo im pomogli i uz vašu pomoć. Zatim, e, vi kažete da ste vi velika nadnacionalna banka, no postoje i drugi zajmodavci, odnosno postoje kreditne ustanove za obnovu, Zatim imamo Europsku banku za obnovu i razvoj. Dakle, dogovarate li se vi međusobno, postoje li neki oblik suradnje sa ovim drugim institucijama ili Tražite li vi samostalno projekte koje ćete provoditi u zemljama u kojima ste prisutni? Hvala, gospođo predsjedateljice. Evo, samo kratko pitanje s moje strane. Gospodine potpredsjedniče, spomenuli ste e, da e, sredstva e, koja se upućuju van Europske unije iznose 7 do 8 milijardi eura. To su brojke iz 2013. godine i samo jedna milijarda od toga je upućena u Rusiju. E, kako je to raščanjeno sada u ovom trenutku? Je li se to promijenilo, je se promijenilo težište ulaganja u treće zemlje s obzirom na sadašnje stanje u Rusiji? To su zadnja tri govornika, izvolite gospodine. Hvala vam na pitanjima. Naravno, želimo provoditi projekte s dodanom vrijednošću kao što ste vi s pravom spomenuli. Tako poslujemo i nadamo se da ćemo provoditi još više e, projekata e, u okviru omotnice za društveno odgovorno financiranje e, i da ćemo proširiti područje djelovanje na druge sektore kako bismo smanjili siromaštvo. Želimo da donositelji odluka nam to i dopuste. U protivnom nismo niti trebali dobiti tu mogućnost, odnosno taj, ta sredstva. Naravno, to je rizičnije ali cilj je da putem povratnih tokova budemo aktivni u tim područjima. Pitanje izbjegavanja plaćanja poreza u tom kontekstu pratimo što radi OECD i nemamo nikakvu neovisnu politiku u tom smislu. To je djelomično odgovor i na pitanje koje se odnosi na kredite Rusiji. Naravno, o tome smo razgovarali u banci. Uvijek se raspravlja, dakle raspravljali smo o tome što učiniti s Rusijom. Uvijek postoje određene dileme, ali dilema za javnu financijsku instituciju nije baš velika. Jer o tome se, gospođo predsjedavajuća, razgovaralo i unutar ovog doma i jednako i tako i s komisijom i sa službom za vanjsko vredno e, djelovanje ako sve te tri institucije se odluče da sve uložimo u Rusiju, naravno mi ćemo to i napraviti, poslušat ćemo vas. A, ili da povučemo sve investicije iz Rusije, mi nećemo više djelovati u Rusiji. Kad je riječ o Turskoj, postojala je u to vrijeme banka Dexia u Belgiji, i oni su krenuli u obnovu. I banka koja je vrlo važna za tursko gospodarstvo, oni su kreditirali općine. Rusi su ih kupili 2008. ili 2009. godine. U upravi te banke nema uopće Rusa. Nema nikakvih investicija te banke u Rusiju. Samo je došlo do promjena dioničkih odnosa. I E, šef uprave banke je rekao, došao nama, je li istina da vi ne smijete više poslovati s nama? I mi smo rekli, da, istina je, ne smijemo poslovati s e, bankom u ruskom vlasništvu, iako Rusija nema nikakve veze s tom bankom. Tako da, e, stvari nisu nikad crno-bijele, ali u potpunosti se pridržavamo odluka donesenih u Briselu. Dakle, odluka koje donese vijeće, komisija i parlament. Naravno, pokušavamo više poslovati u Ukrajini i uspješni smo u tome. I nadam se da će se situacija u toj zemlji u bliskoj budućnosti stabilizirati. Ja sam bio financijski savjetnik prije i čitao sam izvješća revizorskog suda vrlo pažljivo i doista sam sretan što su zadovoljni našim aktivnostima izvan Europske unije. Naravno, e, zajedno sa drugim institucijama, eh, KFW i AFD-om, surađujemo u tim regijama. I ono što je jako motivirajuće je ne samo pokretanje projekata uz pomoć privatnog sektora, već je i lijepo znati da banka financira te projekte putem a, tržišta kapitala, tako se dobivaju sredstva, ali i putem povratnih tokova. To su sredstva i e, zapravo putem tih sredstava iz povratnih tokova obično, odnosno često financiramo i nove projekte. I na taj način dobro iskorištavamo sredstva. Nadam se da sam uspio odgovoriti na sva postavljena pitanja. Ako želite e, da odgovorim na novi krug pitanja, slobodno. Mislim da su svi e, postavili pitanje. Europska komisija je e, bi htjela postaviti pitanje, gospođa Čoknaka bi htjela postaviti neka pitanja. Puno vam hvala. Zapravo nisam tražila riječ, ali bi svejedno htjela nešto prokomentirati. Htjela sam vam zahvaliti na prezentaciji. Mislim da ja e, Dakle, ja predstavljam jedinicu e, koja se bavi upravo ovom financijskom omotnicom za društveno odgovorno financiranje i e, uključeni smo u ocjenjivanje projekata koji se financiraju iz te omotnice. Ono što bismo mi htjeli iz komisije reći je da je cilj e, te omotnice da se financiraju još rizičnija ulaganja i mislim da upravo taj element veće, većeg rizika je nešto na što se trebamo usredotočiti. Jer kao što znate, e, to je instrument koji e, ima za cilj financiranje e, rizičnih ulaganja. Tako da moramo vidjeti što možemo napraviti da bismo u, um, se izložili još većem riziku u dakle ovom uh, uh, kontekstu koje smo opisali, a naravno da se pridržavamo kriterija sljedivosti o kojima smo danas govorili. A čini se da još jedan kolega želi nešto reći. Došlo je do zabune e, došlo je do zbrke s imenima, zato sam dala riječ kome, e, ko, komisiji. Ispričavam se što sam dala riječ bez da je tražili, ali hvala vam i na izlaganju. Očito je ovo vrlo važan dio cijele rasprave o načinu financiranja razvoja. Bilo, bilo je zanimljivo vidjeti na koji način e, se banka više sredotočila na mikrofinanciranje, na e, ciljanije projekte na zemlje koje teže dolaze do sredstava. Puno vam je hvala gospodine Van Berkov što ste došli e, ovdje. Kad je riječ o našim rezultatima za 2013. godinu, Uh, htio bih reći da kada budu spremne brošure koje se odnose na naše rezultate u prošloj godini, um, imat ćete ih priliku dobiti. Um, hvala vam još jedan put što ste došli. Hvala još jednom što ste, što ste danas došli na sastanak. Želim vam uspješan nastavak sastanka. Doviđenja. Sada možemo prijeći na točku 9 dnevnog reda, a e, radi se o vrlo važnom zakonodavnom aktu, radi se o mineralima iz ratom sukobima pogođenih područja kada je gospodin Makregi došao izniti svoje izlaganje, on je, gospodin kad je do, e, dobio nagradu, on je govorio o važnim stvarima. E, odbor INTE je glavni odbor za ovo pitanje. INTA je glavno za, glavni za ovo pitanje. Gospodin Venta je izvjestitelj za mišljenje iz EPP-a, a nakon njega ćemo dati riječ izvjestiteljima o sjeni, a nakon toga i ostalim kolegama. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je predstaviti nacrt mišljenja o sustavu Europske unije za samo certificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i Wolframa, njihovih ruda i zlata koji potiču iz sukovima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe. Nadam se da ste imali e, priliku proučiti sve dokumente. Više puta sam se susrela s našim partnerima, zainteresiranim stranama koje predstavljaju E, industriju, Europsku komisiju i vas. Ja podupirem glavni cilj ovog prijedloga, a to je da se e, da se dokine veza između nezakonite eksploatacije nekih minerala iz e, ratnih zona. Neki takozvani minerali iz sukobom podređenih pogođenih područja zapravo podup, e, podrivaju društveni razvoj. E, naravno, treba zaštititi i ljudska prava. Mislim da ne bismo trebali biti previše emocionalni kada razgovaramo o ovom dosjeu. Trebamo biti racionalni kako bismo bili sigurni da iznađemo rješenja koja, koja su funkcionalna u nekim afričkim zemljama ali isto tako i za tvrtke sa sjedištem u Europskoj uniji. Kao što znate, ja sam za e, obvezno certificiranje. Međutim, nažalost, kada, su, kada se koriste neki minerali, nije moguće saznati e, njihovo podrijetlo. Certificiranje, odnosno obvezno certificiranje bi za male i srednje tvrtke predstavljalo veliki veliko administrativno i financijsko opterećenje. Kad je riječ o geografskom obuhvatu, trebamo definirati e, same e, ratne zone. Mislim da bi razumno rješenje bilo da se koriste e, smjernice OECD-a. Tamo se nalaze definicije tih zona. Ako bismo koristili samo popis zemalja, tada postoji rizik da ih se stigmatizira i postavlja se pitanje e, hoće li komisija biti u stanju ažurirati taj popis. Pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da neke zemlje su konstantno u krizi ili e, sukob bi tamo trajno, e, dakle stalno traje. A Isto tako treba uzeti u obzir i njihove e, susjede, pritom naravno mislim na Ukrajinu i Rusiju. Shvatili smo da, budući da se radi o novoj uredbi, trebamo biti u mogućnosti e, za tri godine ocijeniti njezin učinak. Stoga trebamo se pobrinuti da ne prereguliramo stvari, kao što je bio to slučaj kada, kao što bi e, bio slučaj kada bismo nadišli obuhvatom ove e, tri osnovne rude. To bi imalo ozbiljne posljedice i za europsko gospodarstvo, ali i za gospodarstva zemalja u razvoju. Trebamo znati da se svaki mineral e, koristi, odnosno crpi na poseban način i to na određenom zemljopisnom području, e, ne može se e, sve minerale urediti jednim zakonodavnim aktom. Možemo početi s ova četiri, a nakon toga prijeći na druge i to nakon što napravimo procjenu učinka. Na posljedku htio bih zahvaliti svima onima koji su mi pomogli u izradi ovog mišljenja, prije svega izvjestiteljima u sjeni. ako želite izniti određene amandmane, nadam se da ćemo moći doći do konsenzusa u konačnoj verziji mišljenja. Podsjećam vas da će sutra INTA, DEVE i AFET, znači ta tri odbora, u 14 e, sati će predstaviti e, OECD, će predstaviti e, OECD-u proces due diligence -a. Hvala. E, sada e, ćemo čuti e, izvjestitelja, u sjeni. Prvo izvjestitelj za SID. Hvala. Htio bih zahvaliti gospodinu Venti na radu na ovom dosjeu. Mislim da i vrlo rano smo čuli niz mišljenja koja su različita, a pogotovo u pogledu toga bili ovaj proces bio dobrovoljan ili obvezatan. Dakle, gospodin Venta je zaključio da bi to trebao biti obvezan postupak i mi se s time slažemo i možemo iznijeti argumente za to. Oni su zapravo prihvaćeni od strane velikog broja e, zastupnika i većine klubova zastupljenih u ovom odboru. Potrebne su nam uredbe koje nadilaze različite jurisdikcije, prije svega Kina, Kine i SAD. I mislim da kada bismo zapravo zakoračili u njihovo područje, mislim da bismo bili na neki način gotovo pa predmet poruge, ali mislim da je ova uredba prvi korak. Za razliku od zaključaka gospodina Vente, pogotovo kad je riječ o lancu opskrbe, treba pogledati područje djelovanja kompanija. Dakle, ne treba samo gledati izvor tih minerala, već i lanac dobave. Naravno, trebamo gledati utjecaj na male i srednje kompanije, ali trebamo gledati i druga područja gdje postoje slične uredbe. Prije svega treba uzeti u obzir um, zdravlje i zaštitu na radu. Naprimjer, kada pogledamo proizvođače zrakoplova, postoji niz zahtjeva koji se odnose na dijelove, na komponente i to i taj proces je dosta strog iz e, očitih razloga. Ne predlažemo da idemo tako daleko, ali je sama analogija dobra. i kad pogledamo njihov lanac dobave, e, on već postoji u praksi zemalja OECD-a. I dakle kad govorimo o due diligence to je nešto što se može primjenjivati, ta praksa se može e, primijeniti i za ovaj lanac dobave. Kad je riječ o zemljopisnom obuhvatu, želimo da se u budućnosti uključe i ratne zone koje e, nisu na unaprijed definiranom popisu. Na taj način prihvaćamo zemlje jer e, osim toga postoje zemlje koje sada jesu zemlje zahvaćene sukobima, možda u budućnosti nadamo se da neće biti takve zone, a možda će neke druge postati. Tako želimo da popis bude neiscrpan niti preskriptivan, već da se ostavi mogućnost za proširivanje geografskog obuhvata. To je nešto što ćemo mi zagovarati. A kad je riječ o popisa minerala, željeli bismo da se e, s vremenom taj popis proširi. Naravno tu postoji niz e, pitanja koja se odnose na svaki pojedini mineral, dakle i to prije svega u, po pitanju sljedivosti, ali kad ali mislimo da u okviru ove uredbe bi se mogao taj popis minerala proširiti budući da se zapravo radi o due diligence u okviru lanca opskrbe ili dobave. I kao što sam rekao na početku, mi sada imamo čvrst temelj oko kojeg se možemo dogovoriti i ja sam za e, ovaj obvezatan pristup. Mm, I mislim da postoji konsenzus, opći konsenzus i e, želi bismo da nas i drugi podrže u tome, ali evo, to je otprilike moje stajalište. Hvala. Sada prelazimo na uh, Nirž Devea. Nisam vidjela da je otišao, ali dobro, onda ćemo prijeći na Lolu uh, Sanchez e, u ime Goja. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Svi vrlo dobro znamo da je razvijena minerala i drugih prirodnih e, resursa već decenijama nešto što igra bitnu ulogu vezanu uz e, financije. Zbog toga mi ne smijemo e, raditi dalje zatvorenih očevi, moramo preuzeti odgovornost za ono što se dešava. Mi pozdravljamo prijedlog komisije, ali možemo ga još ojačati i učiniti učinkoviti Vlade i europski potrošači ni na koji način ne smiju financirati sukobe, a da toga nisu svjesni i to, a to se danas e, ponekad dešava. Mislim da je bitno da ovaj odbor za razvoj naglasi sljedeće. Najprije mora postojati obvezatan karakter za sva ta poduzeća koja moraju e, javno objaviti E, obvezu e, due diligence. Mora postojati okvir koji će se primjenjivati na sva poduzeća koja će se primjenjivati, koji će se primjenjivati na cijeli lanac opskrbe, dakle od proizvođača do potrošača i koji će pokrivati sve minerale i metale e, iz područja zahvaćenim sukobima i svi onih minerala kojima se e, mogu neizravno financirati sukobi. Istovremeno mislim da ovaj prijedlog treba dopuniti e, mjerama koje će se odnositi na mala i srednja poduzeća i njihovo sudjelovanje na javnim natječajima. Mi imamo okvir koji je već dosta ambiciozan. Sjedinjene američke države su bile prve koje su usvojile zakonodavstvo u ovom području i mislim da je sada vrijeme da mi u Europskoj uniji odigramo našu ulogu i da idemo u pravcu učinkovitosti i koherentnosti politika. Hvala. Hvala. A sada predajem riječ Žudic Argentini za zelene. E, hvala gospođo predsjedateljice i hvala na ovom prijedlogu i na predstavljenim amandmanima. Ja se slažem sa pojašnjenjem koje ste dali, a to je da ovaj prijedlog treba zapravo ići od e, načela da se ne, ne smije koditi nekome do načela da se treba raditi dobro i da se treba raditi na tome da se poboljša situacija, naročito u Demokratskoj Republici Kongo, ali isto tako i u drugim zemljama. I mi u ovom odboru moramo nastaviti govoriti ne samo nama, već isto tako i kolegama u odboru INTA da e, dok imamo ovaj predlog na stolu e, moramo raditi na e, prekidu veze između korištenja minerala i financiranja e, sukoba. Sve dok mi budemo na ovo gledali kao e, mjeru za e, uvoz, to neće biti učinkovito, može jedino naškoditi našom tržišnom natjecanju. Ja mislim da je da bi to bio pogrešan pristup i da bi to bio kratkoročan pristup. Ako želite nešto učiniti dugoročno, onda morate uzeti u obzir sve sirovine i rafinirane materijale koje koristimo u našoj industriji i moramo imati dugoročne veze sa zemljama koje raspolažu rudama koje su nama potrebne i koje e, mi moramo imati, što znači da moramo imati jedan održiv pristup e, korištenja tih sirovina. Cijenim činjenicu da je izvjestitelj uključio i komunikaciju koja govori o mjerama koje se tiču poduzeća i mislim da moramo vidjeti sada na koji način se to može praktično primijeniti. E, to, tu imamo također i prateće mjere Naravno, nitko nam ne zna sad objasniti točno što to zapravo znači i e, koliko će vremena biti potrebno da se, održ, da se osnuje održiva rudarska industrija u ra, zemljama u razvoju, naročito u područjima zahvaćenim sukobima. Dakle, ja cijenim što su te mjere uvrštene u ovo izvješće. Isto tako mislim da su treba biti obvezatni e, instrument, a ne fakultativni instrument. Ali također Smatram da trebamo još poboljšati ovo zakonodavstvo i da u budućnosti trebamo imati jedan e, e, širi pristup da ne možemo se ograničiti samo na četiri minerala, ali ovo sad zakonodavstvo će nam služiti kao temelj za razvoj daljnjih zakonodavstava i možemo kasnije uvrstiti nove minerale i e, nove rude u njega i ja ću naravno priložiti amandmane u tom smislu. Također smatram da se ne možemo ograničiti samo na uvoz sirovina i rafiniranih e, e, materijala, već trebamo se usredotočiti i na e, krajnji proizvod koji kupuje potrošač, jer nitko danas potrošačima u Europi ne može reći na koji način su izraženi određeni proizvodi i ne može jamčiti da nije ništa loše urađeno u procesu proizvodnje tog e, proizvoda. to je kada kupujete neku e, neki elektronski proizvod koji nije proizveden u Europi. Dakle, mi moramo našim građanima pružati odgovor na sva ta pitanja. I posljednje što želim reći je sljedeće. Cijeli ovaj postupak se usredotočio na c u Europi i izvan Europe, ali oni smjernice OECD-a predviđaju e, propise koji se moraju poštovati u cijelom opskrbnom e, lancu, dakle od proizvođača u rudniku do e, prodavnice u kojoj se prodaju proizvedeni proizvodi. I mi moramo vidjeti na koji način možemo e, organizirati e, rad talionica izvan Europe kako ne bismo od njih dobivali e, rude koje dolaze iz područja zahvaćenim sukobima i tržište izvan Europe je i dalje vrlo konkurentno, a e, mi tome doprinosimo kada uvozimo proizvode iz Kine. Mi ćemo dati amandmane za poboljšanje ovog predloga komisije i mi bismo vrlo e, rado htjeli čuti od kolega iz Inta da je cilj ovog predloga razdvajanje e, korištenja ovih ruda od financiranja sukoba i da je to zaista uzeto u obzir. Hvala. Hvala. Želi li još netko uzeti riječ? Gospodin Štir, izvolite. Thank Madam Chair. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Ja želim samo, se, e, samo pozdraviti rad našeg izvjestitelja i sigurno se radi o bitnoj izmjeni u ovom njegovom predlogu da ćemo da pređemo na obvezatno certificiranje a ne fakultativno koje je predložila komisija i isto tako moramo vidjeti koji će biti krajnji rezultat. E, nije iznenađujuće i mislim da je gospođa Sargentini to upravo i rekla da u ovom domu, možda ne u ovom odboru, ali u ovom domu sigurno se misli da je prioritet zaštititi konkurentnost europskih poduzeća. To je činjenica i to je stvarnost u kojoj živimo, ali s druge strane postoji i argumenti koje ne možemo nikako zanemariti. Stoga smatram da je pristup e, izvjestitelja zaista jedan realističan pristup. On zahtjeva promjene koje se sada mogu postići. Možemo prijeći dakle sa fakultativnog na obvezatni sustav i usredotočiti se na talionice i na određene e, vrste ruda i zlata. S obzirom na stajalište komisije i stajalište vijeća koji bi htjeli ići još dalje od toga, mogli bismo na kraju završiti u situaciji da nemamo niti jednu uredbu, a to bi bilo mnogo gore nego prihvaćanje e, ovog realnog pristupa kojeg je predložio izvjestitelj. Zato smatram da je bi bio iskren pristup i s naše strane reći da je to rasprava koja će se nastaviti i unutar ovog odbora za razvoj E, izvjestitelj je ovdje nam predstavio hrabar e, i realan i pragmatičan pristup kojeg e, mislim moramo podržati ako ne želimo na kraju završiti samo sa nekim lijepim mišljenjem već da, s mišljenjem koje će zaista imati utjecaj. Hvala gospodin Šaflin. It's all right. U redu je, e, moje ime je teško izgovoriti. Šapflin. Šapflin. Ali to je teško izgovoriti za englezim. Evo, ja sam pažljivo slušao ovu raspravu, pročitao sam i mišljenje. Smatram da je mišljenje vrlo dobro. Mislim da se svi slažu s činjenicom da trebamo ići u ovom smjeru e, činjenja s hemom obvezatnom, a ne fakultativnom. Ali isto tako moram reći da e, imam i neke komentare. Najprije što se tiče željenih e, posljedica za bilo koju uredbu, a pogotovo za ovu koja je prilično teška jer ovdje imamo prijedlog e, koji e, uzima u obzir da je 20% europskog BDP-a BDP koji se proizvodi na nezakonit način. I e, na kraju ovo što mi predlažemo može postati i kontraproduktivno. Ne kažem da će postati, ali bi moglo postati. Globalizacija je problem za sve eh, nas. Prije 30-40 godina uredba ove vrste bi mogla biti sasvim lako primijenjena i izvan Europske unije. nisam sigurna da bi se to moglo sada učiniti. Meni je sasvim jasno iz svega onog što sam pročitao i što sam vidio da postoje trgovci koji jednostavno ne žele ovakvu vrstu uredbi, to ih ne zanima i kada bi na svijetu bili sve dobri ljudi, to bi bilo sjajno, ali situacija nije takva. I e, krajnji proizvod moramo imati način E, kontrole krajnjeg proizvoda. Mi znamo da postoje određene zemlje koje zloupotrebljavaju e, sirovine i koje e, koriste nezakonite minerale i ubacuju ih u krajnje proizvode koje mi kupujemo. Ali moramo znati odakle te sirovine dolaze i kada kupujemo krajnji materijal kako bismo mi u Europi mogli reći ne, mi taj mobilni telefon E, na primjer ne želimo uvesti u Europsku uniju jer e, sirovine koje su korištene za proizvodnju tog e, mobilnog telefona dolaze iz nezakonitih izvora. Thank you. Maybe myself. Hvala. Evo i sebe sam dodala na popis govornika. I meni se dopada to što želimo preći na obvezatnu schemu umjesto fakultativne. Mislim da to svakako ne bi funkcioniralo i da bi to otežalo rad e, poduzeća e, i mi već imamo taj fakultativni sustav koji ne funkcionira, te iz toga trebamo izvući neku pouku. Naravno, e, lanac opskrbe je jako bitan. Sutra poslije podniče OECD održati predavanje o ovome ako nemate kontrolu za vrijeme cijelog e, lanca opskrbe, onda u svakom trenutku se ljudi mogu preispitivati što je učinjeno prije njih e, i koje su sirovine korištene. Mislim da je postoje primjeri gdje je cijeli lanac opskrbe podložen e, strogim pravilima, kao na primjer u Europskoj uniji i u našim supermarketima, u našim dućanima E, postoji taj lanac opskrbe koji se nadzire i sigurna sam da nam komisija može reći nešto više od toga i želim znati zapravo i još nešto ja sam radila i u odboru za okoliš legislation etc etc but in i mi smo imali raspravu za vrijeme koje smo tražili od vijeća da usvoji e, jednu uredbu koju je parlament tražio, ali isto tako mislim da komisija može nam pomoći u tome. Mi e, od Denisa Mukavegeas imamo jaku poruku koja ide u prilog smjernica OECD-a. Mislim da zaista možemo izmijeniti ono što su ljudi mislili prije godinu dana i što su predložili prije godinu dana, primjer, u odnosu na ono što želimo danas. I e, ovo govorim ne kao e, predsjednica odbora, već kao zastupnik. Mislim da trebamo uzeti u obzir sve ideje i vidjeti koja rješenja su dobro funkcionirala negdje drugo i to je ono što je izvjestitelj e, rekao. Naravno, mi bismo trebali najprije spriječiti bilo kakve sukobe u zemljama kao što je Demokratska republika Kongo, na primjer druge zemlje, ali istovremeno se boriti i protiv ovog korištenja ruda iz područja zahvaćenim sukobima. Imamo također predstavnike iz komisije, ne znam tko će govoriti prvi i možda se možete i predstaviti na samom početku. Izvolite. Hvala. Zovem se Signe Raco i dolazim iz glavne uprave za trgovinu. Evo ja ću govoriti prva ako mi dozvolite. Hvala vam najljepša na svim komentarima koje ste dali za vrijeme ove rasprave. Ako mi dozvolite, ja bih se samo usredotočila na osnovne točke koje su naglasili govornici. Najprije htjela bih reći da ovaj predlog komisije je ciljan, proporcionalan i nadopunjavajući predlog. Kada kažem da je ciljani predlog, to znači da se usredotočava na ključne točke u e, lancu opskrbe, a to su talionice jer vrlo dobro znamo da u smjernicama OECD-a i u schemi OECD-a koja je zapravo nama služila kao inspiracija za ovaj prijedlog, tu postoje smjernice za cijelu, cijeli lanac opskrbe, ali ono što je rečeno i u dokumentima vezanim uz provedbu tih smjernica je Činjenica da je skoro nemoguće u potpunosti izvršiti sljedivost eh, materijala, odnosno sirovina, ruda i zlata nakon što su prošle kroz talionice. Dakle, sve ona poduzeća koja želi ispoštovati načela due diligence, a mnogi od eh, tih poduzeća imaju veoma duge lance opskrbe, na primjer industrija eh, izgradnje zrakoplova polazna točka u cijelom ovom sustavu su talionice i stoga smo se mi i htjeli usredotočiti upravo na talionice i sljedivost korištenja ruda i zlata u talionicama i na taj način bismo zajamčili proizvođačima da koriste rude i zlato koje ne dolaze iz područja e, zahvaćenim sukobima, a certificirani uvoznici imaju obvezu predati informaciju e, dalje kako bi ispoštovala načela due diligence. Isto tako ovdje se koristi pristup koji će se koristiti i u e, postupku javne, nabav, javne nabave. I ovaj pristup mora biti proporcionalan, zbog toga smo i odabrali e, fakultativnu primjenu, jer se s jedne strane temelji na snažnim e, snagama tržišta kao što znamo, poduzeća imaju i društvenu odgovornost, a i korporativnu odgovornost, ali s druge strane postoji i, i negativan utjecaj ovih e, odredbi na područja zahvaćena sukobima, naročito u e, središnjoj Africi i mi smo htjeli imati ovaj globalan pristup kao i OECD e, kako bi bili sigurni da ti te negativne posljedice se ne šire dalje na druge zemlje i regije. A istovremeno smo htjeli sačuvati e, konkurentnost Europske unije u odnosu na Kinu i druge zemlje. No ipak, kao što znate, postoji i e, klauzula prema kojoj će se ova uredba revidirati nakon tri godine i time ćemo moći unijeti izmjene ukoliko to bude potrebno i uvesti obvezatan pristup ukoliko se to pokaže potrebnim. Sada želim reći zbog čega mi smatramo da je fakultativni pristup učinkovit pristup. Mi smo iz e, javnih konzultacija saznali da su e, poduzeća e, zainteresirana za korištenje za odgovorno korištenje ruda i zlata, ali da znaju da je sljedivost ruda i zlata vrlo teška. No, postoje skromni rezultati koji su postignuti za vrijeme prve godine primjene američkog e, propisa. Imamo otprilike 30 tisuća trinaest tisuća izvješća koja su prijavljena što je mnogo manje nego ono što smo očekivali. I to pokazuje da sva poduzeća nisu uspjela e, ispoštovati odredbe vezane uz sljedivost i zbog toga je transparentnost u talionicama ključni element. Također kada pogledamo reakciju poduzeća naročito e, talionica, njihovo tumačenje je sljedeće. Čak i uz fakultativni pristup oni smatraju da će pristup biti obvezatan, jer inače u drugom slučaju one tvrtke koje nisu na popisu neće biti na popisu talionica i samim tim će izgubiti tržište jer uvoznici neće htjeti e, uvoziti one e, rude i zlato koje dolaze iz stanovnice koje nisu na popisu. S te strane gledano, ovaj fakultativni pristup se sam po sebi pretvara u e, obvezatni pristup. Ono što su svi rekli e, je da moramo uzeti u obzir da E, područja zahvaćena sukobima su područja odakle uzimamo malo ruda i bez adekvatnih e, kapaciteta za crpljenje ruda iz e, područja zahvaćenih sukobima tvrtke jednostavno izbjegavaju one zemlje u kojima postoje ratovi i uzimaju onda rudu, odnosno zlato iz drugih zemalja. Ali, kako bi povećali kapacitete, i ovo je zadnje što želim reći, kako bismo povećali kapacitete tih zemalja, i slažem se sa gospođom Argentini, moramo koristiti sve različite politike koje su nam na raspolaganju, uključujući i mjere razvojne pomoći Europske unije, kako bismo povećali i ojačali kapacitete tih zemalja i to je ono na što Europska komisija želi obratiti pažnju. Europska komisija se e, obvezala na to, to je rečeno u komunikaciji i jasno je da će sve službe raditi u cilju ostvarivanja toga kako bismo na kraju imali dodatno financiranje koje će biti uključeno u financijsku perspektivu Europske unije, ali možda će moje kolege iz drugih glavnih uprava moći donje, dodati neke informacije. Hvala. E Htjela sam reći da je svaki zastupnik ili zastupnica ograničio se na minutu do minutu i pol i zapravo je suština onoga što ste rekli već poznata svima. Dobili smo dugačko pismo od komisije sa nekim činjenicama i polučinjenicama koje ne možemo iznositi ovdje jer ne vodimo takvu raspravu, ali poznani smo zapravo da okažemo na slabosti u toj raspravi. Ja to neću činiti ovdje, ali ne volim kada e, mi držite predavanja, kada svi tražimo odgovore na otvorena pitanja. Ispričavam se. Members are very free. Commission says something they don't agree with or think that the... Pa, ako komisija kaže da nešto s čime se ne slažemo, onda možete i uzeti riječi i prozvati komisiju ako imate protuargumente. Dakle, slažem se da se svi trebamo držati zadanog vremena, no u svakom slučaju možete razgovarati sa predsjednicima komisije i uvijek propitivati njihove tvrdnje. To je uvijek dobrodošlo. No sada dajem riječ predstavnicima e, glavne uprave Devko, ako žele uzeti riječ. I naravno, molim vas da e, vodite računa o onome što je rekla gospođa Sargentini. Hvala. E, javio sam se dobrovoljno da odgovorim na pitanja, ali budući da me kolega pozvao, ja ću samo vrlo kratko potvrditi da je rad na popratnim mjerama već u tijeku i to je sastavni dio razrade instrumenta za razvojnu pomoć i Europskog razvojnog fonda. No, ako odbor želi više detalja, naravno, ako su ti detalji dostupni, onda ćemo rado potpuniti informacije koje su vam na raspolaganju. U redu, hvala. Gospodin Venta, izvolite. Hvala ale e, troszeczkę jakby do wspólnego. Odgovorit ću na sva pitanja pojedinačno. Kao prvo, želim zahvaliti vam na vašim napomenama i pitanjima. Uglavnom ću se osredotočiti na lanac opskrbe. Ne dozvolite da tome priđem sa jednog drugog stajališta. Razvoj i ljudska prava su tema koje, kojom se bavimo ovdje u ovom odboru. I jutros, odnosno prije ručka, imali smo priliku sašlošati predstavnika OECD-a koji je rekao da u nekim afričkim zemljama svjedočimo tome da se smanjuju u područja gdje postoji prekomjerno što Naravno da uvijek tu postoji prostor za poboljšanje, ali to je upravo prvi korak ka nalaženju dobrih rješenja. Kada je riječ o konačnim proizvodima, ja bih se složio sa gospođom Sargentini, imali smo sastanak o tome no dogovorili smo se da u konačnom proizvodu onaj udio e, tih minerala je toliko zanemariv da je teško utvrditi pravo porijeklo istih. No u slučaju većih strojeva poput e, zrakoplova naravno da je to mnogo lakše učiniti. Zatim e, zemljopisni obuhvat su neke kolege spomenule. Postoji način nalaženja drugih e, dobavljača i to završava ponekad u rukama onih koji su aktivni na crnom tržištu. Gospođo predsjedateljice, vi ste poslali pitanje o šumarstvu i svi znamo da je ilegalna sjeća drveća nešto što još uvijek postoji. Također, Mm, rado ću prihvatiti kompromis, no e, zahvaljujući klauzuli o reviziji mogli bismo uvesti, e, uložiti još više amandmana. Važno je naglasiti da je ova uredba već na snazi, da ona postoji. Trebamo si uzeti vrijeme kako bismo utvrdili kako će funkcionirati ovaj popis i funkcionira li on uopće. I slažem se tu s gospođom Sargentini da smo poduzeli te prve korake i da bismo možda trebali se pobrinuti da također riječi popratimo dijelima. Postavljeno je jedno pitanje o, popratnim mjerama. I mm, to je upućeno u komisiji i e, izvjestitelji u sjeni su stavili svoj potpis na to pismo, no još uvijek čekamo odgovor. dobro dobrodošla je bilo kakva eh, suradnja kako bismo uravnotežili naš e, pristup i izradili kompromise kada je riječ o revizijskoj klauzuli. Okay, thank you very much, Mr. Venta. Hvala gospodine Venta. Podsjećam vas na rokove. Rok za ulaganje amandmana je 29. siječnja u 12 sati, a u odboru ćemo glasovati 24. veljače. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj raspravi i radujemo se amandmanima i glasovanju za nekoliko tjedana. Zahvaljujem komisiji. Prelazimo sada na desetu točku na dnevnom redu, a to je godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu 2013. godine i o politici Europske unije o tim pitanjima. Naravno, Glavni odbor je odbor DROA, gospođa Hautala je naša izvjestiteljica za mišljenje. Zastupnici su uložili svoje amandmane, a u 17.30 ćemo glasovati o tome. Dakle, podsjećam vas da u 17.30 glasujemo o ovom izvješću što nismo mogli učiniti prije praznika. Molim one koji izlaze da to učine u tišini i da ne ometaju tijek sastanka. Imamo tu ljude koji razgovaraju traga u prostoriji i zato ih molim da to prestanu učiniti i pozivam još jednom one koji napuštaju prostoriju da to učine tiho. Prvo ću dati riječ gospođi Hautali, a zatim izvjestiteljima u sjeni i onda komisiji. Gospođo Hautala, e, hvala gospođo predsjednice. Mislim da što više temeljimo našu razvojnu politiku na poštivanje ljudskih prava, tim ćemo više imati također i glasa u odboru INTA i također u pododboru za ljudska prava u pitanjima ljudskih prava i razvoja. Mislim da tu možemo dati značajan doprinos i znam da je gospodin izvjestitelj Panceri u Afetu također pokazao sluha za ova pitanja. Kada sam razmatrala i razrađivala amandmane, kada sam razmatrala amandmane kolega iz drugih klubova, čini mi se da oni sadrže poruku Europskoj uniji, Europejdu, i e, SVD-u i komisiji da to nije globalni politički program, to ćemo imati i drugih e, prilika i e, zapravo smo radili na izvješću Štir za 2015. gdje smo razvladili jednu sveobuhvatniju politiku, no tu nije došlo do mnogo neslaganja i to je nešto što će se vjerojatno odraziti u ishodu glasovanja nakon što smo dogovorili kompromise. E, samo ću spomenuti da trebamo nastaviti razmatrati pitanje o obvezujućim e, socijalnim klauzulima u trgovinskim sporazumima i općenito obvezujućim pravnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava i tu izgleda da smo ipak još podijeljeni. I postoji još jedno područje koje je možda također povezano sa etičkim uvjerenjima, a to su seksualna i reproduktivna prava i zdravlje žena i djevojčica. Dakle, bez obzira na to mislim da smo dosta ujedinjeni i u razradi naše razvojne politike i razvojne suradnje vodimo računa o svim pravima. Dobili smo nekoliko amandmana koji su možda krenuli u jednom drugačijem e, pravcu ili možda bih to trebala nazvati prijedlozima, odnosno oni e, kažu da bi Europska unija trebala zadržati vodeću ulogu u razvojnoj politici i da bi trebalo uskladiti razvojne politike i to nametnuti kao načelo u globalnom kontekstu. No tu moram reći da mi ne stvaramo neoimperijalističke politike, nego jednostavno nastojimo ostvariti nešto konkretno u stvarnosti i e, treba se pobrinuti da ono što radimo po pitanju razvojne politike se ne razgradi poljoprivrednom politikom ili trgovinskom politikom. Evo, toliko s moje strane mislim da nema sada mnogo smisla razmatrati pojedinačne amandmane. Kada je riječ o kompromisnom amandmanu 2, razgovarala sam s onima koji su uložili amandman 5, među njima i izvjestitelj za prethodnu temu, gospodin Venta, i tu smo se sporazumjeli da iako je ako bude usvojen kompromis amandman 5 da ćemo ipak glasovati o, o amandmanu kompromis amandman 2 da ćemo ipak razgovarati odnosno razmatrati amandman 5 kada je riječ o amandmanu o seksualnom i reproduktivnim pravila, e, pravima ne možemo glasovati za jer je to u kontradikciji sa e, kompromisima amandmanom 2 ali ostalo je sve u skladu sa onime što je rečeno dakle evo to bi bilo sve a o samome možemo slobodno raspravljati. Hoćemo li možda pričekati 17 sati i 30 minuta kako bi nam se i ostali pridružili na glasovanju ili što vi mislite? Da pričekamo 17.30, pa mislim da ćemo morati ili razgovaramo o općenitim pitanjima globalnog razvoja. E, to je na dnevnom redu 17.30 i ne mogu promijeniti raspored imamo vremena, imamo um, kolege koji su se javili za riječi, možemo imati raspravu ili ako uh, želimo možemo imati pauzu za kavu i sada prekinuti i vratiti se 17.30. Evo. Izvolite, hvala vam uh, lijepa. Ja uh, zamjenjujem Enrika Guerrera koji je naš izvjestitelj u Sijeni. On želi zahvaliti gospođi Hautali ali na njezinom mišljenju naš bi klub htio jačati poštivanje ljudskih prava što uključuje i e, ekološka, kulturna i e, socijalna prava. I trebamo naglasiti također e, i pitanje socijalne kvalitete u našim vanjskim odnosima, a nadalje također podržavamo i potrebu da se usvoje međunarodno pravno obvezujući instrumenti za zaštitu ljudskih prava. I na kraju za klub socijalista i demokrata je odlučit da se Europska unija založi za e, zaštitu ljudskih prava u situacijama nakon sukoba kako bi se e, e, spriječilo razgrabljivanje zemlje i osigurao razvoj ljudskih prava. Hvala vam lijepa drugi izvjestitelji u Sjeni e, nisu ovdje, tako da ima riječ gospodin Štir koji je prije zatražio riječ. Hvala gospođo predsjedateljice i želim također zahvaliti Hajdi na odrađenom poslu u izradi ovog mišljenja i nažalost naši izvjestitelji nisu ovdje, a neću govoriti o njihovoj. ime. Evo samo nekoliko komentara. E, kao što je izvjestiteljica rekla, Nastojali smo prepoznati ljudskim pravima temelje našeg rada u novom okviru za globalni razvoj i to čini ovo mišljenje još relevantnijim. Heidi je ispravno ocrtala ono što možemo smatrati stanjem eh, kada je riječ o stavovima različitih klubova. mi smatramo da ćemo na kraju krajeva rado podržati mišljenje. Međutim, smatramo da kada je riječ o ljudskim pravima, ona uvijek proizlaze iz netemeljnje ljudskog prava, a to je pravo na život. I to sam htio naglasiti. I tu se služim e, istom formulacijom koja se nalazi u Europskoj povelji o temeljnim pravima. Naravno, ovo je parlamentarni postupak u kojem odlučuje većina, no e, kada govorimo o ime Pučana, kada govorimo o ljudskim pravima, ne smijemo zanemariti ono najvažnije pravo, Ispričavam se, da ću vam riječ, gospodine Nirić, imate riječ. Želim eh, podržati ono što je upravo rekao gospodin Štir. To je bilo vrlo kratko i vrlo konkretno. Nitko se drugi nije javio za riječ. Želi li komisija uzeti riječ? Eh, čini mi se da ne, nema nikoga, ne? Ne želite uzeti riječ? U redu. Any comments, further comments, yeah. Eh, hajde imate li komentara? Evo, samo kratko. Da odgovorim eh, gospodinu Noizeru i socijalistima. Tijekom eh, rasprave, a također sam eh, sašla i mišljenje komisije prošle puta, na temelju toga sam unijela neke izmjene u amandman koji sam sama uložila i tu ne govorim više o jednom pravno obvezujućem instrumentu za zaštitu ljudskih prava nego o više njih i mislim da to ima više smisla jer kada smo razgovarali sa gospodinom Ragedom, e, izvjestiteljem UN-a o ljudskim pravima, bio je tu prije nekoliko mjeseci, on je istaknuo da je sada najvažnije ono što je proizašlo iz amandmana EPP-a, a to je da trebamo inzistirati da zemlje članice razrade svoje nacionalne akcijske planove E, za smjernice UN-a o poslovanju i ljudskim pravima i doista mi je bilo drago preuzeti taj dio i nadam se da ga pogrešno ne citiram, ali on je naglasio da postoji potreba za e, vrlo konkretnim sektorskim i drugim instrumentima koji su pravno obvezujući i sada tu vodimo raspravu o mineralima iz područja zahvaćenih sukobom, ali evo to sam htjela spomenuti. E, zatim, gospodine Štir, moram reći naravno uz dužo poštovanje vašim uvjerenjima, e, kada je razrađivana i usvajana povelja, 100% sam sigurna da je tada jasno rečeno da se ona ne e, osvrće izravno na pitanje pobačaja, no možemo razgovarati o tome. e mislim da bi bilo dobro da u ovom odboru održimo raspravu o obiteljskom planiranju i pobačaju, zato jer uviđam da postoji e, velika potreba da se pozabavimo nesigurnim pobačajima u zemljama u razvoju, jer e, znate da ako se uvede zabrana pobačaja e, čak i u ekstremnim slučajevima, odnosno u slučaju silovanja ili ako je ugroženo njeno zdravlje, provode se svejedno obačaji i to ugrožava život kako majke, tako i djeteta. I to je doista teška rasprava, priznajem, e, koja ima etičku dimenziju, ali i praktičnu, pragmatičnu dimenziju. Dakle, gospođo predsjednice, htjela bih e, da zajedno raspravimo i pozabavimo se tim pitanjem kako bismo ustanovili ono što se događa, zato jer je to doista vrlo aktualno pitanje u globalnoj razvojnoj politici i to je povezano i sa drugim pravima koje bi trebale imati i žene i djevojčice. Hvala, mislim da ćemo o tome trebati razgovarati uh, e, iz drugim klubovima kada e, je legaliziran pobačaj u mojoj zemlji. Znam da je jedan od glavnih argumenata bio velik broj nezakonitih, nelegalnih pobačaja. Znam da je to teško pitanje za neke kolege, naravno to je pitanje osobne prirode i to je nešto o čemu treba razgovarati u različitim forumima. I to je nešto što ako želite da postane prijedlog moraju to riješiti koordinatori. Nitko ne traži riječ, budući da e, smo predvidjeli glasovanje u 17.30, napravit ćemo stanku do 17.30. Hvala vam i vidimo se za 35 minuta. Okay, colleagues. Dobro, dragi kolege, nadam se da svi imate e, glasačke listiće, odnosno kartice. I Molim vas da svi glasaju koji su za to da se zadrže kave i čajevi u e, dvorani. Dakle, da se vrati ponovno služenje kave i e, čaja. Molim vas glasite da, ne ili ste se Molim vas da glasuju svi koji imaju pravo na to. Jesu li svi glasovali? Zaključujem glasovanje. Ljudi žele da se ponovno vrate čaj i kava u duranu. Glasovat ćemo sada prvo o izvješću Heidi Hautale, o izvješću, godišnjem izvješću ljudskim pravima o kojem smo razgovarali. Kompromis jedan tko je za, protiv, suzdržani, Usve se. Ne razmatraju se ostali amandmani. Prelazimo na kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sve ostalo otpada što se odnosi na kompromis 2, ali rečeno mi je da trebamo zasebno glasovati um, E, vezano uz dugi dio, drugi dio amandmana broj 5, gospodin Venter i gospođa Beseril Barrio. Radi se o migraciji, o tome trebamo dodatno glasovati. Tko je za taj dodatak? Dakle, drugi dio, drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 provjeravamo drugi dio sedmog amandmana. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zaključujem glasovanje. Ispričavam se. Odbija se. Kao što možete vidjeti. Kompromisni amandman tri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10 se ne razmatra. Amandman 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. otvoran glasanje. Za, glasovanje. Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Glas, e, usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 21. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. E, odbacuje se, ne usvaja se. Odbija se. Glasujemo sada o amandmanu 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti. Otvoram glasovanje o amandmanu 23. Su svi glasovali? Zatvoran glasovanje. Imamo jedan glas iz EPP-a previše. Hvala gospodine Rubik. Usvaja se. 14 naprema 10. Imamo stari amandman, ovam amandman um, eh, izvjestitelja, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 5, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram e, glasovanje o amandmanu 27. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Prelazimo na Usmeni amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržani? Odbija se. E, usmeni amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 28 se ne razmatra. E, prelazimo na amandman 29. Gospođe, e, to je amandman e, gospođe Beseril Bario. Tko je za? Neki su, tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se odbijali. ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 29. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Međutim, razlika je mala za vašu utjehu. Amandman 30. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje amandmanu 30. Zatvoram glasovanje odbija se. Za one koji ne znaju, a, ovo znači da se amandman odbija. Prelazimo na amandman e, a, 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, u se. Amandman 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Gospođo Beseril Bario, evo ovo ste dobili, tu ste pobjedili, pobjedili usvaja se prelazimo na završno glasovanje. Glasovat ćemo elektroničkim putem, otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 21 glas za, 1 protiv, 3 suzdržana glasa. E, čestitke gospođi e, Hautali. Okay, we move to the... Prelazimo na nacrt izvješća o zajedničkoj e, parlamentarnoj skupštini gospodina Šarla Gorenca. Um, ovo će duže trati jer nemamo kompromisnih prijedloga. Prvi, prvo glasovanje e, o amandmanu 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ne, um, odbacuje se. Stalno govorim krivu riječ. Amandman 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti. otvoran glasovanje o amandmanu 18. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 19. E, ne, on se ne razmatra. Amandman 20. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 21 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24 tko je za, tko je protiv, suzdržani, Usvaja se amandman 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 26. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 30. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Otvoren glasovanje o amandmanu 30. Otvoren glasovanje. su svi glasovali? zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani. provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 33. Zatvaram glasovanje. Odbija sam. Amandman 34. Tko je za? I 35. Znači, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. u se. Amandman 36. Tko je za? Tko je protiv? Izjednačeno je tako da ćemo glasovati o amandmanu 36 radi provjere. Zadvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Tko je protiv? Mislim da ćemo morati provjeriti. Otvoram glasovanje. Amandmanu 41. Otvoran glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se.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 Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 45. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti ovo. Otvoram glasovanje o amandmanu 4. Jer je puno bilo suzdržanih. Znači, amandman 4, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Tko je protiv? Morat ćemo provjeriti. Otvoram glasovanje. E, o amandmanu 10. Znači otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. E, amandman 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Sada ćemo e, glasovati poimenično. E, bit će zabilježeni oni koji su ovdje. Ovo su usmena izvješća, nisu mišljenja, pa imamo poimenično glasovanje. Glasujemo o svim izvješćima. Jesu li svi glasovali? E, zatvaram glasovanje. Usvaja se 21 glas e, za, 2 protiv i 2 suzdržana. Čestitamo gospodinu Garencu. Dva izvješća o razrišnici. Prvi se odnosi na opći proračun Europske komisije a postoji drugi koji se odnosi na EDF, dakle prvo glasujemo o Europskoj e, komisiji. Postoji tehnički problem vezan uz posljednje izvješće, e, jer nismo dobili poimenačno glasovanje, moramo se vratiti, jer tehnički gledano e, poimenično glasovanje nije funkcioniralo. Dakle, glasujemo o nacrtu e, cjelokupnog izvješća gospodina Garenca. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ili sada sve u redu? Hvala rezultat je isti. Tehnički e, moramo prijeći, imamo sada sustav za pojmenično glasovanje. Prelazimo na razrešnicu za proračun Europske e, komisije. Imamo sedam amandmana. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržan. Ovo moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 14.80. Amandman 6 za, protiv, suzdržan, Čini mi se da imamo istu većinu, evo možemo provjeriti, a ne, dobro, usvaja se. Amandman 7, usvaja se. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada glasujemo za cijelo mišljenje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje, dakle, o ovom izvješću, mišljenju. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 23 naspram 2. Hvala. Prelazimo na posljednje glasovanje danas o razrešnici 8. 9. i 10. Europskog razvojnog fonda. Najprije amandman 1 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 2 za, Protiv? suzdržanim Odbija se. Amandman 3 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o cijelom mišljenju elektronskim putem. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se 23 nasprom 1. Hvala. Hvala, ovim ćemo zaključiti današnji sastanak i nastavljamo rad sutra u 9 sati ujutru u istoj dvorani. Hvala vam najljepša na suradnji, evo ranije smo završili, želim vam ugodnu večer.